izmjena dnevnog reda, odnosno dolazimo do dnevnog reda, konferencija predsjednika e, sukladno članku e, i 194 u skladu sa ispričavam se da vidio sam to U skladu u dogovoru sa klubovima zastupnika predlažem da što se tiče diskusije o zajedničkoj e, da se rasprava o zajedničkoj obrambenoj i sigurnosnoj politiki treba pomaknuti na četvrtak, a što se tiče etilnog alkohola e, poljoprivrednog porijekla E, ta rasprava će se s četvrtka pomaknuti na srijedu. Znači, sigurnosna politika na četvrtak, etilni alkohol na srijedu, vidim da se svi slažu. Zatim, sljedeća je gospođa kolegica Cuba. Hvala predsjedavatelju. Samo sam željela reći da je prošlog e, utorak na večer predsjednik Jorošenko je potpisao registraciju koja je zabranila komunističku stranku, čak i riječ komunist u njegovoj zemlji. Zar ne mislite da je to ograničenje demokratske slobode? Što ćemo učiniti po tom pitanju? Hvala. Bojim se da ovo nema veze sa današnjim dnevnim redom imao sam još gospodina Viotija. Gospodin Bioti se javio. Predsjedniče, javljam se zato što ujutro su u talijanskim novinama piše nešto što je zaista jako katastrofalno. U Budimpešti e, čovjek od 33 godine je po, u smrtnoj opasnosti zato što je aktivist gay. E, i e, zaista to je strašno na njegov život je data ucjena od 10.000 eura. Jučer smo obilježili dan borbe protiv homobovije i nije moguće da se tako ponaša prema jednom mladom čovjeku samo zato što je aktivista, gej aktivista. I pozivam vas sve da odete u Budimpeštu kada se tamo održava gay pride. Pa i ova napomena nema veze s dnevnim redom. Znači, ovo, gospodin Bioti nema veze sa današnjim dnevnim redom. za ponedjeljak danas imali javljanja za riječ? Ne, nije slučaj. Onda dolazimo do utorka. Klub zastupnika Zelenih e, i SND zatražili su raspravu o e, očitovanju vijeća i e, o, o situaciji s Mađarskom. Klub zastupnika Zelenih zatražio je osim toga poimenično glasovanje. Gospođa Harms u ime Zelenih ima riječ. Moj klub zastupnika je već e, tijekom zadnje plenarne sjednice e, zatražio e, kada je objavljena pitanje smrtne kazne u Mađarskoj podijelili smo jedan letak u kojem je pitanje izbjegličke politike u Mađarskoj se treba riješiti referendumom. Zatražili smo tada raspravu o tome i rezoluciju o tim pitanjima i mi još od izvješća Tavareš vidimo da u Mađarskoj imamo problem da Viktor Orban u Mađarskoj ne poštuje vrijednosti Europske unije, već aktivno vodi politiku protiv toga. Vjerujem da to trajno nije dobro za funkcioniranje Europske unije, već da mi moramo e, obvezujući tražiti primjenu tih vrijednosti i želimo da se u ovom plenumu raspravlja o rezoluciji e, kojom bi se spriječilo takvo stanje u Mađarskoj. Hvala. Za e, socijaldemokratsku frakciju. Gospodin Guerrero, hvala. Predsjedavatelj, predsjedniče, ne trebam e, reći ovdje nešto više o primjerenosti ove rezolucije jer se zapravo slažem s ovim što gospođa Harms kaže. Moj klub zastupnika bi međutim želio da se to, za tu rezoluciju ostavi nešto vremena kako bismo razmislili o tome nakon ove rasprave pa da se rezolucija donese u lipnju. Znači mi jesmo za rezoluciju, ali da se donese u lipnju. Prije nego što e, sada pokrenem raspravu i glasovanje o tim e, zahtjevima, reći ću nešto u proceduralnom smislu. Litovsko Latvijsko predsjedništvo mi je e, dalo do znanja da E, što se da ne želi sudjelovati u raspravi oko nepostojećeg pozicioniranja vijeća. Istovremeno imam i dopis premijera Orbana koji traži sudjelovanje u toj raspravi ovdje. Prvo bih u postupovnom smislu nije mi poznat niti jedan slučaj u kojem predsjedništvo uskraćuje priopćenje parlamentu i kaže da vijeće nema stajalište o tome. Mi se moramo pobrinuti za to, toliki niz zakonodavnih tekstova i doista ne možemo prihvatiti argument da je vijeće na godišnjem odmoru a ako gospodin Orban želi da ga se on pozove, on će taj poziv i dobiti. Mm, samo je po sebi razumljivo da e, može posjetiti Europski parlament i zastupati svoje stajalište. Ovo je mjesto, lokacija gdje se odvija e, europska politika u tom smislu i namjera mi je udovoljiti želji gospodina Orbana. No ono što neće ići jest da gospodin Orban preuzme ulogu predsjednika. U tom smislu moramo utvrditi kako će to u postupovnom smislu funkcionirati i ja sam molio sve predsjednike klubova zastupnika da nakon ovog otvaranja dođu k meni ured kako bismo riješili to pitanje kako ćemo sutra proceduralno gledano pristupiti tom pitanju. Čuli ste gospođu Hans i gospodina Gerera, želi li neko još govoriti u korist zahtjeva kluba zastupnika zelenih? Hvala. Predsjedniče, moj klub zastupnika podržava prijedlog zelenih. Mi podržavamo da ta rezolucija bude donesena u svibnju. Upravo ovo što ste sada rekli naglašava hitnost da se parlament izjasni po tom čitanju. Mislim da ne trebamo, mislim da ne trebamo čekati i u tom smislu trebamo podržati ovaj prijedlog. U redu, e, onda Gospođo Harms, pričekajte. Imamo identičan zahtjev sa rezolucijom, no sa dva različita zahtjeva. Znači, e, vi ste podržali svibanj, socijaldemokrati su za lipanj. Ko je protiv e, tog zahtjeva? Gospodin Zaj. Gospodine predsjedniče, mislim da postupak koji se ovdje odvija kada jedna koja ne pripada većinskoj stranci ovdje u Europskom parlamentu nešto kaže i mi sazovemo hitnu raspravu i rezoluciju, to nije dobar način. Rebeka Hans je dala dva razloga zašto bismo trebali imati rezoluciju o tom pitanju i to je farsa. Prvo je, Viktor Orban je jasno u svom razgovoru sa predsjednikom, ali i u javnim izjavama rekao da e, ne e, poduzima nikakve mjere za ponovno uvođenje smrtne kazne. Znači nema takvih mjera. Drugo pitanje odnosi se na potencijalni referendum u Mađarskoj. No u Mađarskoj nema referenduma i Rebeka Harm se trebala bolje pripremiti jer ovo nije referendum, već je upitnik sa 12 pitanja o pitanju useljavanja koje je vruća tema sada u Europi. Njima se ne sviđa da se to pitanje postavlja, da ga postavljaju ljudi. I mislim da iz tih razloga, iz razloga koje Rebeka Harms navodi, to su pogrešni razlozi i ja predlažem da se ne donese rezolucija po ovom pitanju. Hvala. Ja moram e, radi točnosti ovdje potvrditi jer u zadnjoj plenarnoj sjednici, ovdje sam to e, samo dodao, no na zadnjoj plenarnoj sjednici sam najavio da ću nazvati gospodina Orbana, ja sam to i učinio, imali smo dugi telefonski razgovor i rekao mi je ono što je gospodin Zajer upravo iznio, da njegova vlada nema namjeru poduzimati nikakve zakonodavne mjere za ponovno uvođenje smrtne kazne. E, i to je objavljeno čak i u jednom priopćenju za tisak. E sada dolazimo do pitanja rezolucija da ili ne. Nakon toga ću e, proglasiti glasovanje. Prvo, tko je za tu raspravu sa rezolucijom? Tko je protiv? Mislim da je to većina. Idemo provjeriti. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Jesu li sada svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Zahtjev se usvaja. A sada ćemo glasovati o rezoluciji u svibnju. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani. Odbija se. To je bila jasno većina. Rezolucija u lipnju. Ko je za? Ko je protiv? Usvaja se. Rokovi za predaju e, onda sada ih više nisu relevantni budući da će e, glasovanje i rezolucija biti u lipnju. Gospodine predsjedavajući, želim ponovno inzistirati na onome što ste nam vi rekli vezano uz prisustvo vijeća. Ovo nije prvi put. Vrlo dobro znate da već više puta u odboru za građanska prava e, predsjedništvo ima isto stajalište, a mislim da e, sada trebamo jasno reći da vijeće ne poštuje funkcioniranje europskih institucija i to predstavlja ogroman problem i na tome zaista trebamo inzistirati. Ich glaube, dass ich meine Position zum Verhalten des Rates ja ziemlich deutlich Mislim da sam jasno izrazio svoje stalište o ponašanju vijeća. Za srijedu nemamo zahtjeva za izmjenama, a za četvrtak SND traži raspravu o slučajeva povreda ljudskih prava, demokracije i pravne države. Odnosno oni žele da ta rasprava bude u srijedu i e, u 12 sati glasovanje. Gospodin Gerero obrazlaže zahtjev. Zahvaljujem. Učenito govoreći, moj klub zastupnika bi htio da se o ovim pitanjima kršenja ljudskih prava uvijek raspravlja četvrtkom ujutro. Jer na taj način ćemo pokazati nužnu nužni značaj svih tih pitanja o kojima raspravljamo, jer veoma često govorimo o ljudskim životima koje treba spasiti. Stoga za ovu sjednicu tražimo da se rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava održe u podne. Tko je za? Izvolite. Gospodin Preda. Gospodine predsjedavajući, ja se ne slažem sa prebacivanjem ove točke na jutarnji dio jer u četvrtak poslije podne također možemo raditi. Ne znam zašto bismo radili samo tri dana, a ne četiri puna dana i također u ovom parlamentu tradicionalno govorimo o e, slučajevima kršenja ljudskih prava poslije podne i čak kada govorimo o tome poslije podne imamo više zastupnika prisutnih nego kada je to programirano ujutro. Zato se ne slažem sa ovim prijedlogom. Ok. Meine Damen und Herren, ich lasse über den Antrag von Herrn pa, Glasujemo o predlogu gospodina Gerera. Ko je za? Dignete ruku. Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 85 za zahtjev, e, znači zahtjev se usvaja. 106 protiv. Dolazimo do rasprave o izvješću gospođe Nivenhojzer.